ćemo ovaj parlamentarni saziv e, zaključiti tako da ćemo uspjeti odgovoriti svim građanima koji su nas obratili proteklih pet godina. Hvala. Zahvaljujem vam. A, az Európai Parlamentnek Europski parlament e, je specifičan po tome što e, zapravo radi sa većinama i manjinama koje variraju od pitanja do pitanja, od izvješća do izvješća. Nikada ne postoji e, ustaljen stav. Dakle, ne znamo niti ishodno dolazećih izbora, ali bilo bi od velike važnosti da se ovakav duh suradnje koji u ovom domu postoji održi i u budućnosti. Ovime zatvaram raspravu, glasat ćemo u 12 sati. Dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda. Izvješće gospodina Panajotova o prijedlogu za direktivi o prenosnim baterijama i akumulatorima koji sadrže kadmi Izvjestiteljima riječ na četiri minute. Hvala gospodine predsjedavajući, povjereniče, dragi kolege. Nakon dugih pregovara između Europskog parlamenta, vijeća i komisije, Konačno smo se dogovorili oko ambicioznog, ali realističnog kompromisa što se tiče direktiva o baterijama, u vezi s baterijama, akumulatorama koji sadrže kadmije i to u bežičnim električnim alatima. Želim naglasiti dvije najvažnije točke koje su u vezi sa krajnjim sporazumom koje smo postigli. Na trijalozima smo se dogovorili o jednom stajalištu koji svima bio prihvatljiv, o kompromisu za izuzeće za baterije koje sadrže kadmi u bežičnim električnim alatima i dogovorili smo se da će ta, za, ta izuzeća vrijediti do 31. prosinca 2016. godine. Ja sam siguran da ovaj sporazum u prvom čitanju do kojeg smo došli, u kojeg će Europski parlament danas glasovati, da ćemo s time zaključiti sve moguće rupe koje su do sad postojale u ovoj direktivi. Ovi propisi će nam poslužiti za to da se omogući lakša tranzicija uz manje troškove u cijelom lancu vrijednosti i da se osigura isto tako i visoka razina zaštite potrošača. Mislim da je ovaj zadnji e, sporazum koji smo postigli nešto što odašlje jak signal u vezi s ove zabrane baterija i akumulatora koji sadrže kadmi. Uveli smo isto tako i živu u trenutnu raspravu o baterijama što se tiče potencijalnih baterija koje sadrže kadmi. Drago mi je što su moji kolege iz odbora za okoliš pozdravili moj prijedlog i što su mi pružili potpunu podršku. Baterije koje sadrže kadmi će biti zabranjene na tržištu Europske unije i to od dakle, jeseni 2016. E, godine. To će spriječiti da se kadmi akumulira u našem e, sustavu i to u iznosu od 5 tona godišnje. Vjerujem da smo postigli vrlo ambiciozan dogovor oko ove direktive o baterijama. Ove promjene će navesti Europu da krene u e, inovaciju materijala i u recikliranje kadmija. Time ćemo eliminirati ove toksične materijale iz našeg okoliša. Na kraju krajeva želim zahvaliti izvjestiteljima u sjeni, bez kojih ovaj posao nikad ne bi uspio završiti. Radi se o gospođi Kuković, gospodinu Kalu Šliteru, gospodinu Jorgensonu, gospodinu Huskiju i gospodinu Žirima Stalka, jer su mi pružili E, punu suradnju tijekom pregovora. Pozivam sve kolege da glasuju za ovaj sporazum koji je postignut između parlamenta, vijeća i komisije. Hvala vam. Hvala vam. I sada predajem riječ povjereniku. Hvala vam, cijenjeni zastupnici parlamenta, gospodine predsjedniče. Kao prvo bih htio zahvaliti i čestitati izvjestitelju, gospodinu Panajatovu, njegovim kolegama, izvjestiteljima Sjeni na iscrpnom radu u vezi s prijedlogom komisije kojim bi se zabranila korištenje kadmija u bežičnim baterijama i akumulatorima. Komisija pozdravlja ove propise kojim se zabranjuju kadmi u baterijama i kojima se su tako omogućuje veća mobilnost što se tiče bežičnih električnih alata. Ovaj krajnji sporazum je vrlo dobar za okoliš i za zdravlje osoba. Zabrana kadmija i žive je sljedeći korak u cilju postizanja okoliša bez toksina i to je nešto što je parlament tako podržao u okviru sedmog programa, akcijskog programa vezano uz okoliš, koji naglašava da trebamo prijeći na sigurnije alternative. Ove odredbe o baterijama će isto tako omogućiti da se potakne dizajn novih alata, da se omogući njihovo e, recikliranje i promjena njihovog korištenja. Mi vrlo podržavamo sadržaje, a neke proceduralne promjene koje su uvedene u prvom čitanju E, što se tiče komisije, tu moramo izjaviti sljedeće. Radi se o korištenju e, klauzule o ne davanju mišljenja, radi se o delegiranim aktima i radi se o publikaciji konsolidirane verzije direktive. Mi ćemo potpun e, tekst u vezi ove izjave dati da se stavi isto tako u zapisnik. Hvala vam povjereniče. U ime europskih pučana Gospođa Mazej Kuković na dvije pol minute. Hvala vam gospodine predsjedavajući, drage kolege, gospodine Prveniće. Promjene u direktivi o baterijama donose mnogo poboljšanja vezanih uz okoliš i uz zdravlje potrošača, a isto tako imamo tu i dodatnu vrijednost za naše inovativne industrije. Znamo li stvarno koliko naši životi ovise o baterijama? One su izvor energije koje obično ne vidimo. Baterije nam omogućuju da uživamo u modernom životu. Obično tehnološki napredno se povezuje sa bežičnim, no to je nešto što također može škoditi našem zdravlju. Europska komisija je stoga pozvana da revidira i obnovi postojeću direktivu i to upravo zato što je u međuvremenu došlo do tehnoloških poboljšanja, što je došlo do novih saznanja što se tiče utjecaja na okoliš. Komisija je predstavila, e, predložila zabranu kadmija u e, bežičnim uređajima za napajanje. 60 milijuna takvih alata se godišnje, 16 milijuna takvih alata se godišnje prodaje, ali samo 40% njih su bezični alati. Kad mi ima loši utjecaj na naše zdravlje, on zna procuriti u okoliš zato što osobe obično ne mare što se tiče zbrinjavanja baterija. U Europskom parlamentu smo značajno poboljšali ovaj prijedlog, te smo nakon dugih pregovora dali našu podršku. Tako ćemo pružiti veću sigurnost našim građanima, a isto tako ćemo imati i prijelazno razdoblje za industriju da se prilagodi novim pravilima, a i da se istodobno zadržaju radna mjesta. Baterije sa kadmijem u bežičnim e, alatima se nalaze u gotovo svakom domu, a dokazano je da većina tvrtaka izrađuje trenutno baterije sa, sa novim materijalima, sa litijem, stoga bi ovaj prijelaz trebao biti lakši. A to se naravno odnosi na mala i srednja poduzeća. Nova direktiva će stoga uvesti zabranu na određene čelije koje su vrlo opasne kada se nalaze u dječjim igračkama. A Isto tako ćemo moći sami zamijeniti naše baterije kada se radi o baterijama koje su tzv. gumb baterije. Zahvaljujem e, gospodinu Panjatovu jer je on e, sa svojim znanjem o baterijama doveo do značajnog poboljšanja ovog teksta prijedloga komisije. Hvala vam. U ime socijalista i demokrata, gospođa Sarbu, na minutu i pol, izvolite. Hvala vam. Direktiva iz 2006. godine o baterijama će zabraniti korištenje baterija s kadmijem, a imat ćemo i nekoliko izuzeća. To je stoga što postoje rizici ne samo za okoliš, nego i rizici vezani uz bolesti, primjer kardiovaskularne bolesti i rak. Baterije sa kadmijem se ograničavaju putem europskog zakonodavstva i zbog toga što postoje fiziološke i psihološke posljedice koje su u međuvremenu bile dokazane. Tako ćemo zaštititi ne samo okoliš, nego i javno zdravstvo. A ove zabrinutosti vezanih uz zdravlje, sigurnost i okoliš su trenutno u kontradikciji sa interesima privrede, isto tako sa onima što zapravo potrošači žele u svakodnevnom životu. Stoga nam je potreban uravnotežen pristup, a mislim da smo upravo ovim prijedlogom našli takvu ravnotežu. Dakle, imat ćemo ograničenje korištenja ovakvih toksičnih materijala koji se koriste u kućanstvima i time ćemo smanjiti e, našu izloženost tim tvarima, a istodobno i u njihov utjecaj na okoliš. Imamo inovativne tehnologije koje ovim prijedlogom podržavamo, a isto tako podržavamo i potičemo s time i tehnologije koje su bolje za okoliš. Stoga mislim da ovaj novi prijedlog velik uspjeh jer ćemo smanjiti ne samo zagađenje nego i e, štetu vezanu uz zdravlje. A vijeće je prihvatilo istodobno i prijedlog parlamenta što se tiče dizajna kućanskih e, uređaja i e, igračaka što će omogućiti korisnicima da lakše sami mijenjaju baterije. Trenutno e, mnogo uređaja nema takav, takvu mogućnost promjene baterija. Hvala vam. U ime zelenih gospodin Šliter na minutu i pol izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, kadmi i živa su dvije tvari koje su e, vrlo toksične među metalima. A sada smo konačno postigli jedan veliki napredak. Ono što smo htjeli 2006. ćemo sada i postići. Imaćemo potpunu zabranu e, ovih e, baterija, dugmaste baterija. A isto takno ćemo polako uspjeti ukloniti ovo izuzeće koje je uvedeno mm, na zahtjev lobista, a uskrive argumente tada. E, gospodin Panijatov je stvarno napravio odličan posao što nam je omogućilo da svi budemo dio tog postupka i da svi uspijemo nešto pridonijeti. Konačno ćemo ostvariti zapravo ono što već dugo zahtijevamo, a to znači veću mobilnost materija, to će sada postati obaveza u Belgiji to stoji 110 eura kada, na primjer, zatražite da, vam se zamijeni baterija u, na primjer, uređajima od Apple-a i, drugih. Ali baterije bi zapravo trebale moći se lako izmijeniti kako bismo ih mogli reciklirati, a ne kako bismo ih samo bacili cijeli uređaj samo zbog toga što je baterija prazna. Želim isto tako podsjetiti komisiju da smo 2009. godine zatražili već da se izradi jedan e, brand za baterije koje se ne mogu koristiti više od jednog puta. Naravno, svi mi želimo da se na bateriji točno zna što se u njoj nalazi, isto tako kao što ne bismo kupili drugačije proizvoda da ne znamo što je u njima. Hvala sada gospodin Nikolson u ime ECR na minutu. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja pozdravljam ovaj e, sporazum oko direktiva o baterijama, iako bi, bi im bilo draže da smo imali veći e, veći prijelazno razdoblje. Ovaj datum od 31. prosinca 2016. je prihvatljiv, jer će se omogućiti da one zalihe proizvoda koje su na tržištu se mogu potrošiti i da se te zalihe mogu dakle onda zatim ukloniti. To će biti prije svega važno za mala i srednja poduzeća koja će pogoditi na primjer e, ova zabrana akumulatora sa kadmijem. E, zabrana baterija, dugmastih e, baterija sa kadmijem je nešto što će isto tako nam omogućiti da ispunimo uvjete iz konvencije o baterijama sa kadmijima koji se odnose na 2020. godinu. Prije svega će omogućiti tvrtkama da se prilagode ovom izuzeću što se tiče baterija sa živom. Ovi pregovori ostvareni u trijalogu su bili vrlo zadovoljavajući i toga mogu podržati ovu direktivu. Hvala vam. Sljedeći je gospodin Paška u ime kluba zastupnika FDA na minutu i pol. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Svi smo svjesni da je proizvodnja i korištenje baterija i akumulatora s kadmijem veliki problem što se tiče njihovog utjecaja na okoliš. Kadmi može isto tako doći u ljudsko tijelo, on je otrovna tvar i vrlo štetna i stoga je od iznimne važnosti da podržimo prikupljanje i recikliranje e, takvih uređaja i da ciljemo na 100% recikliranje baterija i akumulatora e, sa kadmijem. Kao zamjena postojećih baterija možemo koristiti baterije sa, e, to liti ionske baterije, no one su skuplje u nekim zemljama gdje imamo niži životni standard i stoga nisu toliko popularne. Prijedlog komisije da se postupno izuzmu takve tvari do 2015. godine je mjera koja će poduprijeti nove tehnologije, no te tehnologije su isto tako i skuplje. I stoga se slažem sa izvjestiteljem da nam je potreban bolji kompromis e, što se e, tiče toga i bilo bi bolje dakle da se rok postavi za 2016. ili čak možda i za kasnije. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeći govornik je gospodin Mirski na minutu i pol. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Pažljivo sam pročitao prijedlog profesora Panajatova i vrlo mi je drago što mogu reći da smo dobri prijatelji i da sam vrlo ponosan biti prijatelj je i mogu reći da je sada izradio stvarno vrlo dobro izvješće koje nam pruža mogućnost da zaštitimo stotine tisuća ljudi e, štetnog utjecaja od e, baterija sa kadmijem i općenito e, štetnog utjecaja otrovnih metala. Ja često kritiziram komisiju, no danas stvarno moram reći da mogu, pozdraviti ovo izvješće. Ako se profesionalno e, s nečim obračunamo, onda vidimo da možemo postići vrlo dobre rezultate. Baterije sa e, otomnim metalima, prije svega sa živom, su vrlo opasne, a njihova zabrana će dovesti do veće sigurnosti za zdravlje i to za sve nas naši birači će istovremeno vidjeti da mi, zastupnici u parlamentu, radimo vrlo dobar posao. Vatko, vrlo sam ponosan na tvoj rad, vrlo sam ponosan što sam tvoj prijatelj. Iz našeg kluba zastupnika mogu reći da pozdravljamo rad koji je izradila Europska komisija, a i gospodin Panajatov. Hvala vam. Hvala vam. Sada prelazimo na razdoblje za spontano postavljanje pitanja. Kao prvo, gospodin Gospodin Mešaroš, hvala vam. Kao prvo želim e, pozdraviti rad e, našeg izvjestitelja. On je napravio izvrstan posao. 40% naših alata prema statistikama prošle godine su bili bežični alati i većinom se tu radi o baterijama sa kadmijom ili sa metalnim e, e, hidridima koje, su, koje se mogu reciklirati, a 25% su od ukupnih broja baterija one sa kadmijem. Moramo isto tako reći da u središnjoj istočnoj Europi je taj postotak obrnut, dakle ima više baterija s kadmijem nego ovih drugih. Stoga će biti potrebno dulje vrijeme kako bi se oni stvarno postupno izuzeli sa tržišta. Kad mi je na popisu najotrovnijih tvari, on je vrlo opasan za ljudsko zdravlje, jer ne znamo zapravo koliko dugo je potrebno za kadmi da se razgradi. Moramo isto tako vidjeti kako možemo ponovno koristiti baterije s kadmijem, a za to postoji jedno pragmatično rješenje koje će poslužiti isto tako i e, našim europskim tvrtkama. Hvala vam. Sljedeći govornik je gospodin Obermajer. Mikrofon molim. Hvala vam e, Još uvijek imamo produkte koji sadrže baterije s kadmijem. To je vrlo toksičan metal, ne samo za okoliš, nego i za ljudsko tijelo. Zato je važno da se ti proizvodi postepeno maknu sa tržišta i da ih se nadomjesti boljima, na primjer sa litijumom. E, ne radi se samo o baterijama, e, poljoprivredna dobra e, koriste umjetna gnojiva koja sadrže kadmi zato se mora razmisliti o tome kako bi se kadmi mogao ukloniti ne samo iz uređaja i aparata nego i iz naše hrane moramo naći alternative i moramo e, bolje poticati bio proizvodnju u poljoprivredi hvala lijepa Hvala gospodine predsjedniče. Mi danas ovdje imamo e, posjetioce u parlamentu. Ovo se možda čini dosadnom temom, ali ovo je zapravo vrlo ozbiljna i važna stvar za naše građane. E, za vrijeme irskog predsjedništva osobito se radilo na postizanju ovog sporazuma koji bi dao sigurnost industriji ali i za naš okoliš i javno zdravstvo da se ti vrlo opasni teški metali e, prestanu upotrebljavati. Jučer je ovdje bila jedna e, skupina koju sam ja pozvala, skupina posjetioca i oni su također e, e, izrazili svoju e, zabrinutost zbog upotrebe ovakvih tvari. Zabrana će dati rezultate i uvijek je važno zaštititi naš okoliš i javno zdravstvo. Hvala lijepa. Hvala. A sada u čast irskom predsjedništvu. Sada dajem riječ gospodinu Kelliju. hvala gospodine predsjedavajući. Želim čestitati izvjestitelju na njegovom jako dobrom radu na vrlo, ovom vrlo važnom dosjeu. Od, je od velike važnosti za naše građane. I, a također mu zahvaljujem na divnom, praktičnom, jednostavnom objašnjenju koje je dao i na, pri čemu je naglasio potrebu za e, prelaznim periodom koji će smanjiti troškove i ukazao na činjenicu da pet tona kadmija i žive e, ulazi u naš okoliš svake godine. Dakle, zahvaljujem njemu na obavljenom poslu E, iza mene sjede dvoje kolega koji su stručnjaci i koji su govorili već o ovoj temi o potrebi da se bežični e, alati e, oslobode ovakvih baterija. Ja bih htio još naglasiti potrebu recikliranja jer mnoge baterije se jednostavno bacaju u smeće. Ljudi nisu dovoljno svjesni toga e, kao što su na primjer svjesni potrebe recikliranja papira, stakle i tako dalje. Potrebno je više reciklirati i baterije. Hvala lijepa. A sada dajem riječ povjereniku Ševčoviću. E, hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, cijenjeni zastupnici, e, pozvani ste da usvojite revidiranu direktivu koja će doprinijeti bolje zaštiti okoliša ljudskog zdravlja i razjasniti neke stvari čime će se poboljšati priprem, e, primjena ove direktive. To je dobro ne samo za ljudsko zdravlje nego i za okoliš i mislim da nam daje neophodnu jasnoću i također jasnoću poduzetnicima. Zato bih vam htio zahvaliti što ćete dati podršku ovom, što ste dali podršku ovom prijedlogu. E, u vezi s ovim što je rekao gospodin Šliter, htio bih e, mu reći da komisija naravno radi na ovim temama na Naravno da je e, da blisko surađujemo sa organizacijom za standardizaciju e, u Europi koja nam pomaže naći najbolji način kako e, se dalje baviti ovom temom. Čini se da je najbolji način kako možemo nastaviti je označavanje E, i e, pristup koji razlikuje svaki pojedini slučaj. E, ja ću vam biti zahvalan ako me budete dalje izvještavali o postignutom napretku u vezi s ovim dosijam. Hvala lijepa. Sljedeći riječ ima izvjestitelj gospodin Panajotov. Želim reći nekoliko riječi na svom maternjem jeziku jer e, vrlo sam uzbuđen i dirnut. Zahvaljujem vam na e, lijepim riječima koje ste izrekli ovo što danas radimo u suradnji sa svim kolegama koji su sudjelovali u ovom poslu pokazuje da doista e, ovdje radimo vrlo važne stvari E, postižemo jedan rezultat, dakle našli smo kompromis kompromis gdje su se uspjeli dogovoriti vijeće, komisija i parlament i tako smo zapravo postigli veliku stvar koja će osobito e, biti dobra za zemlje u kojima je kupovna moć građana manja potpuno sam siguran da i u vezi sa tehnološkim razvojem u Europi ovim činimo važan korak naprijed. bez izvjestitelja u sjeni i bez drugih kolega koji su aktivno doprinijeli ovom rezultatu ja ovo ne bih uspio zato svima srdačno zahvaljujem hvala lijepa Ovime zatvaramo raspravu na ovu temu. Glasamo u 12 sati danas. E, hvala vam svima na sudjelovanju u raspravi. Hvala gospodine povjereniče. E, ovim zatvaram ovaj dio sjednice.